i e, inicijativa Europske unije o e, e, dakle situaciji i migratskim tekovima na rogu Afrike. Sada slijede izjave vijeća i komisije. U ime vijeća dajem riječ gospodinu Delavedovi. Hvala predsjedniče. Cijenjeni zastupnici, Izuzetno mi je drago da mogu odgovoriti na zahtjev izjave vijeća o inicijativi Europske unije i roga Afrike o migracijskim e, putevima. To je takozvani proces iz Kartuma. 28. studenog na tu se temu održao sastanak u Rimu. Osobno e, se želim zahvaliti e, u ime predsjedništva svim predstavnicima Europske unije koji su sudjelovali na toj konferenciji i tako osigurali njezin uspjeh. Svi se mi slažemo da je suradnja sa zemljama porijekla i tranzita imigranata e, važno i da je to nužno da bi se e, migracijski tokovi provodili na učinkovit način. To treba činiti u duhu suradnje. Nakon ministarske sastanka u Rimu e, vidjeli smo da je to predstavlja važan okvir u kojem možemo razgovarati o pitanjima migracije sa važnim partnerom istoka Afrike. Nakon mnogih e, e, pokušaja koji nisu urodili plodom, sada imamo mogućnost da se posabavimo sustavnom pitanjima migracije. Na taj način ćemo moći redovno imati dijalog sa zemljama roga Afrike i istoka Afrike koje su regije iz kojih dolaze mnogi imigranti u Europsku uniju. Kada imigranti dolaze iz središnjeg sredozemlja, to je vrlo često uzrekovano tenzijama upravo u toj regiji i pak se kroz te zemlje dolazi, prolazi kao tranzitne zemlje. Trebamo se boriti protiv trgovine ljudima i e, trgovine imigrantima. Zaključci konferencije u Rimu i nose puno mjera. Svi smo svjesni da treba donijeti e, hitne mjere kako bi se e, borilo protiv kriminalnih mreža kojim se trguje migrantima. To je vrlo negativno i opasno za same migrante. A cilj nas je da uspostavimo dijalog koji će obuhvatiti sva četiri e, elementa bitna za sveobuhvatni pristup vezan za imigraciju redovna migracija neredovna migracija razvoj i međunarodna zaštita dopustite mi da ovom prilikom naglasim da je izjava da se transverzalno i horizontalno pitanje treba biti poštivanje ljudskih prava to je srž naše suradnje potrebno je poštovati i u potpunosti primjenjivati načela međunarodne zaštite s jasnim osvrtom na Ženevske konvencije iz 1951. godine. Gospodine predsjedniče, cijenjeni zastupnici, definirali smo nove okvir za suradnju u okviru procesa iz Kartuma. Na osnovu te baze moramo krenuti u jednu aktivniju fazu. Pozivam Europsku uniju i njezine države članice da na aktivan način sudjeluju u tom novom postupku. Jer e, e, podrška Europskog parlamenta bit će od odsudne važnosti za kartupski proces. Hvala na pozornosti. Puno hvala gospodine ministre. Ja e, sada dajem riječ povjereniku Avramopoulosu u ime Europske komisije. Hvala. Cijenjeni zastupnici, danas sam s vama putovao od Sjedinjenih američkih država u Gruziju, iz Gruzije na e, rog Afrike. A radi se o vrlo važnim pitanjima. U ovom domu puno se raspravljalo kada je bilo potrebno da se sačuvaju životi i govorilo se o migracijama i migracijskim putevima. U ovom sam domu također puno puta čuo poziv komisiji i državama članicama da na praktičan način odgovore na kritičnu stvarnost koju proživljavaju migranti i oni kojima se trguje iz roga Afrike. Kako bi se ostvarili ti ciljevi, potreban nam je bio dijalog za e, okvir za dijalog i isto tako e, onaj koji će omogućiti provedbu konkretnih akcija sa državama iz te regije i to je upravo ovaj sporazum sa zemljama roga Afrike. Politički sporazum o migraciji koji dolaze s istoka Afrike kao i s većini e, glavnih zemalja koje predstavljaju tranzicijske zemlje sa središta Mediterana. Dakle, e, dijalog među zemljama porijekla, tranzita i cinja imigracije. Taj dijalog treba približiti Džibuti, Egipat, Eritreju. Etiopiju, Keniju, Somaliju, Južni Sudan i Sudan, kao i Libiju i Tunis. Treba ići dalje od političkih deklaracija i pomoći zemljama partnerima da na bolji način odgovore i pomognu migrantima koji se nalaze u e, problematičnoj i ranjivoj situaciji. Europska unija i naše zemlje, partneri iz Afrike trebaju zajedno se boriti protiv krijumčara ljudima na učinkovitiji način. Jer migracijski tokovi ne predstavljaju samo izazove, već i otvaraju mogućnosti kako za zemlje iz kojih e, imigranti dolaze, tako i za destinacijske zemlje. Zato vjerujem da zemlje partneri u tom procesu ne smiju stati u borbi protiv neredovne i regalne imigracije. Moramo imati važne ambicije i moramo se okomiti na izvore takvih migracija. Vi, zastupnici Europskog parlamenta, i sami ste više puta tražili da imamo bolje partnerstvo sa zemljama kako tranzita, tako i porijekla imigranata i upravo u tu svrhu Cijelo ovo partnerstvo sa zemljama roga Afrike jedan je od odgovora na to. U skladu sa onim što su na tu temu usvojili šefovi država i vlada na četvrtom sastanku na vrhu između Europske unije i Afrike. Dakle, moramo e, paziti kako se može baviti migrantima boriti protiv ilegalne imigracije i odgovarajuće zaštititi na međunarodnom planu one kojima je to potrebno. Osim toga, na taj način možemo se bolje razumjeti i shvatiti koji izazovi vladaju na naša dva kontinenta i što možemo učiniti tako što podijelimo odgovornosti. Znam da će velik broj među vama postaviti pitanja o tome kako su u taj proces uključena ljudska prava, naročito kada se radi o zemljama gdje demokratske vrijednosti nisu poštovane promidžba ljudskih prava i dalje je prioritet u našoj politici migracija i njezinoj vanjskoj dimenziji i to se u potpunosti odražava u ovom okviru za dijalog. Na toj osnovi možemo nastaviti razvijati taj proces i možemo osigurati da na taj način ostvarimo naše političke ciljeve. To su ciljevi koje dijelimo i koji su u potpunosti prihvaćeni. Biće mi drago kada ovaj dijalog zaživi na praktičan način, nadam se uskoro. Naročito kada se radi o dvije glavne teme, a je to je prvi da stvorimo mogućnost dobrovoljnog povrata migranata. Drago mi je da vam mogu najaviti da je u tu svrhu izdvojeno 5 milijuna eura u okviru e, pomoći za razvoj Europske unije. Drugo, razvoj nacionalnih i regionalnih strategija za borbu protiv organiziranog kriminala, naročito kada se radi o trgovini ljudskim bićima. 750 tisuća eura izdvojeno je za te svrhe. Pojedinačni se projekti sada razrađuju, to čini Europska komisija, a od sljedeće godine počet će se provoditi. Postaći ćemo e, afričke partnere da razmotre prijedloge i da ih provedu u djelo. Države članice izrazile su zanimanje to da predvode provedbu inicijativa u e, dva, ta dva područja. Razmjena među stručnjacima iz naših zemalja bit će ključna kako bi se našla trajna rješenja. Zaključno, u našim je rukama hoćemo li poboljšati sadašnju situaciju. Čvrsto vjerujem da održiv dijalog koji će se konkretizirati u djelatnosti na terenu predstavljaju ključ rješenja problema. Moramo početi raditi sada i samo ako mi u Europskoj uniji budemo zajedno djelovali, države članice, komisija, Europska služba za vanjsko djelovanje, dakle samo zajedno možemo iskoristiti mogućnost koja se otvara pred nama. Komisija računa na vašu političku podršku u ovom procesu. Hvala. Hvala puno povjereniče. Hvala na ovoj važnoj izjavi komisije. A sada ćemo čuti predstavnike klubova zastupnika. Najprije u ime Europske pučke stranke Roberto Macola. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, povjereniče. Za početak želim pozdraviti proces iz Kartuma koji je pokrenut prije nekoliko tjedana. Cilj procesa iz Kartuma je da se spriječi trgovina imigrantima iz roga Afrike u Europu. E, kao rezultat toga države se trebaju udružiti i započeti dijalog i zbog toga smo optimisti kao što ste puno puta rekli a ja ću to danas i ponoviti jedini način da se ostvari napredak jest uspješna emigracijska politika Europske unije to su cjelovita rješenja koja će uzeti u obzir sve relevantne aspekte. Jedno od najbitnijih aspekata jest da se omogući potpuna suradnja s trećim zemljama iz Afrike, naročito sa zemljama porijekla i zemljama tranzita. Potrebno je da podržimo te zemlje kako bi se borile protiv svih nezakonitih aktivnosti e, u kojim e, moramo zaštititi najranjivije Također se borimo protiv onih uzroga iz koji su ljudi primorani otići iz svoje zemlje. Radi se o sveobuhvatnom, ali važnom procesu koja nam može pomoći da se borimo protiv trgovine ljudima i pomožemo žrtvama trgovine ljudima. Moramo zaštititi ljudska prava, moramo zaštititi žrtve trgovine ljudima. U tu svrhu potrebno imati dovoljno sredstava kako bi taj proces bio učinkovit moramo naći načina da taj proces eh, da konkretne rezultate. Hvala. Puno hvala. Pitanje, odnosno plava kartica gospođe Veržija. Prihvaćate li pitanja? Izvolite gospođo Veržija.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 E, sam sa situacijom u toj zemlji. Također dolazim iz zemlje iz koje koju brojni imigranti iz tih zemalja rog Afrike dolaze. Dakle, moramo se postarati da se borimo protiv, ilegalnog trafikinga, da zaštimo najugroženije. Hvala. Najpša hvala. U ime NDA Birgit ima riječ na dvije minute. Hvala lijepa. E, borba protiv uzroka je naravno važna, ali kartumski proces e, ostavlja mnoga otvorena pitanja. Borba protiv kriminalnih e, bandi koje trguju ljudima i dalje ima veći prioritet nego neposredna zaštita ljudi koji bježe od rata i političkog proganjanja E, dakle, e, što se tiče prihvatilišta, neki e, to nazivaju zatvorima. Njemački ministar unutarnjih poslova govori da je to centar dobrodošlice. Zar, zar je istina da se ti ljudi osjećaju kod nas dobrodošlima? Treba im se omogućiti pristup postupku azila, ali što tu znači pristup i tko bi trebao imati pristup azilu i po kojim kriterijima? Da li je to UNHCR ili zemlje članice ili zemlje tranzita ili bi e, tamo trebalo provoditi kompletne postupke e, azila i po kojim standardima? Zar nije ovaj rezultat zapravo dokaz da želimo zatvoriti Europu? Da, potrebni su nam sigurni i legalni putevi u Europu. Individualno pravo na azil ne smije biti ograničeno i mi kao evropljavni ne smijemo se jednostavno um, iskupiti. Uh, i zato moramo sve ove procese kritički preispitati i čak i ako u ovom kartonskom procesu postoje elementi koje možemo e, pozdraviti da li smo sigurni da bi sve zemlje sudjelovale u tome i koju točno ulogu će tu igrati komisija da li će e, E, ta inicijativa biti financirana iz e, proračuna Europske unije i kako će Europski parlament biti o tome informiran i kako će on u tome sudjelovati. Dakle, to su mnoga otvorena pitanja. Nadam se da nam predstavnici vijeća i komisije danas mogu dati nekoliko odgovora. Hvala. Sada riječ ima predstavnik Aldea predstavlja Cecilija na dvije minute. Hvala. Sve veći broj migranata koji žele doći do Europe i kako bi mogli normalno živjeti. Mnogi bježe od ratova i progona i s obzirom nema legalnih, sigurnih putova da dođu do Europe i traže azil, većina njih nema, drug, nema izbora nego da se prepusti ljudima koji organiziraju trgovinu ljudima, ukrcavaju ih u plovila i ugrožavaju njihove živote. 3419 života ove godine samo je e, izgubljeno u sredozemlju na e, ovo od prošlog tjedna od UNHCR-a. Sredozemlje postaje more smrti, groblje za ljude koji ostaju bezimeni i koje ujedinjuje samo činjenica kako su pokušavali spasiti svoje živote i živote svoje djece i kako i koji nastoje živjeti u slobodi. Predsjedništvo je sada pokrenulo postupak iz Kartuma koji ujedinjuje države Europske unije, odnosno regije i zemlje droga Afrike kako, se, kako bi se postarali da ova opasna putovanja iz Libije i drugih mjesta da se onemoguće. Naravno mi pozdravljamo ovaj postupak, kartonski proces, ali e, ništa se ne može samostalno napraviti. Ne mislim da bismo trebali uopće zamišljati da režimi e, iz roga Afrike koji, koji ugrožavaju svoje stanovništvo i poput Sudana, Somalije i diktature u Euro, Euritreji koja je izuzetno okrutna i koji, to su režimi koji zatvaraju svoje stanovništvo i tu ima ljudi koji po tisuće dana presjede u zatvoru, a da im se ne sudi. Moramo ovo dovesti svoj postupak u pitanje i mislim da komisija treba bolje definirati svoju vlastu ulogu. Tu su ogromni izazovi i nikad nećemo moći se uzdati u diktature da se nađu rješenja našim vlastitim migracijskim problemima. Najpša hvala. Imate plavi karton gospodina Karvera. Hoćete li odgovoriti? Gospodine Karver, imate riječ. Hvala što ste pristali odgovoriti na moje pitanje. Čuo sam vaše komentare koji se tiču diktature. Slažete li se moje moju zabrinutost da je jedno od velikih diktatura u Etiopiji 70, od 77. predsjednik Mengestu koji je tražio azil u Zimbabveu živi u, u, izobilju. Dakle, da li, da li slažete u osudi predsjednika Mugabea i e, da li slažete s tim da bi se trebao vratiti u Etiopiju gdje je naravno osuđen za genocid? Vaše pitanje je od iznimnog značaja. Ono što trebamo uraditi u ovom trenutku jest reći da nikad nećemo pristati da diktatori u naše ime određuju pravila za, u naše ime nas, europskih slobodnih demokracija. I moramo imati na umu činjenicu da je naš sugrađanin David Izak, na primjer, već više od 4000 dana u zatvoru u Eritreji. U Eritreji to je jedna od najgorih diktatura na svijetu. Dakle, da li su to ljudi s kojima ćemo surađivati, zar trebamo imati u takve ljude povjerenje, uzeti se u njih da spašavaju ljudske živote? Dopustite da vam iskreno kažem, sumnjam u to. Naša je odgovornost i ne smijemo to nikad prebaciti na režime u tim zemljama iz kartonskog procesa. Ja pozdravljam ovu inicijativu, ali smatram da je to neuspjeh od samog početka, jer se ne može govoriti dvostrukim mjerilima, moramo imati jedan način govora o slobodi, vladavini prava i demokraciji. Hvala. Sada u ime Guja Engela riječ ima Marija Kristina Ržija. Hvala predsjedniče. Kartonski proces nema ništa manje za cilj nego da normalizira e, odnose između Europske unije i zemalja e, roga Afrike banalno, normalno. To je dakle dijalog s diktaturama koje gaze ljudska prava i ugnjetava svoje stanovništvo. Talijansko predsjedništvo također hoće favorizirati punu integraciju Eritreje koji je ključni član dakle u ime tog postupka u ime međunarodne zajednice. Vi gospodine povjereniče hoćete dakle raditi s tim zemljama i vijeće isto to rekli. Vi ste nam rekli na sastanku odbora da je ukoliko je problem ime tog procesa možemo ga promijeniti. Pa to je dakle samo problem e, zemlje tranzita, zemlje porijekla. Treba spriječiti migrante da bježe iz svojih zemalja. Jeli, trebamo onda pustiti njihove vlade da ih e, ugnjetavaju koliko hoće. Kakav mi dijalog uopće možemo imati s tim vladama koje upravo traže međunarodni legitimitet koji im dajete i oni sudjeluju, to sam rekla i ponavljam, sudjeluju svim trgovinama ljudima u regiji i svim mogućim drugima. Kako možete reći da je dijalog E, u takvom postupku, procesu, prioritet? Kako možete reći da ćemo na taj način spašavati ljudske živote? Najljepša hvala, gospođo zastupnice. U ime zelenih Slobodne Europske alijance Julija Sargentini, minutu i pol. Dank u voorzitter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 možda zato što se ne zna točno na koji način možemo tražiti da bude neka država zastupljena. Prije nekoliko godina u ovom smo parlamentu raspravljali Radilo se o sporazumu između Italije i Libije. Sjećam se da je u to vrijeme povjerenica Malmström otišla u Libiju kako bi 2500 Eritrejaca koji su iz e, Europe bili vraćeni u e, Eritreju da ih se ne bi ponovno tamo vratilo. A mi smo sjedili ovdje, raspravljali o tome što treba napraviti sa e, režimima koji se zapravo riješe takvih ljudi jer se zapravo radi o tome što želimo sada napraviti službeno financirati to za razvoj e, zaista mislim da proces iz kartuma nije to I, i ne znam kako se uopće tu možemo govoriti o imenu toga nečega što je krenulo iz Sudana. Zapravo se radi o tome na koji način Europa može govoriti da se radi o pomoći za razvoj, a istovremeno pregovara s diktatorskim režimima. Hvala. Sada u ime ifdd riječ ima James Carver na dvije pol minute. Hvala predsjedniče. Svi želimo pomoći očajnim i hrabrim ljudima koji bježe od terora, rata, sukoba i krajnje, krajnjih siromaštva, ali svaka takva pomoć mora biti izvodljiva i u, najboljem interesu jednih i drugih, a ne ohrabrivati e, da se situacija pogorša. Moramo riješiti uzroke migracije i ukoliko želimo pomoći tim ljudima, e, ispriječiti ljude da prelaze sredozemlju u malim brodicama, ali to je nešto što i međunarodna zajednica i e, euro, države članice moraju raditi, a ne uzeti pola miliona ljudi. E, Europska unija sada hoće preuzeti kontrolu nad e, politikom izbjeglica. Očajno, očajna je situacija 4,3 milijuna razmišljenih ljudi u Sudanu, Južnom Sedanu, Etiopiji, Eritreji, Ugandi i drugi. Ovo je umjesto izbjegličke politike moramo vidjeti kakav je utjecaj drugih e, europskih politika u Africi. Što sa zajedničkom poljoprivrednom politikom? To nije samo e, tračenje novca britanskih e, poreznih obveznika, već je to nešto što povećava siromaštvo u Africi i drugdje. A e, ribarstvo, uzimamo njihovu, e, europljani uzimaju njihovu ribu i izazivaju fenomen pirat zatim trgovina. Zašto stalno, zašto ne prestanemo e, nametati e, nepovoljne trgovinske e, namete i uvjete za njih? Europska unija je izazvala veliku štetu zemljama roga Afrike kojim, prema kojima bismo trebali postupati s poštovanjem i dignitetom moramo ukloniti sve uzroke koji stvaraju tu migraciju. onda postavlja se pitanje zašto međunarodna zajednica i dalje se suprotstavlja e, priznanju Somalenda. Ono što je sada potrebno rogu Afrike jeste čvrste i stabilne zemlje koje se mogu starati za svoje, svoje građane i mogu trgovati s ostatkom svijeta. Samo ohrabrujući uspješne države, državu Somalilenda, to može biti pravi primjer E, toj regiji. Zašto ne bismo dali poklonili rogu Afrike nade kako bi oni sami mogli sebi pomoći? Hvala. Hvala. E, neovisni zastupnik gospodin Sanadinos na minutu ima riječ. A predsjedniče, 200.000 ljudi, najviše mladih su imigrirali e, iz tih zemalja potirani od svojih strane zemalja prvenstveno e, su bez ikakvih uvjeta i napuštaju zemlje koje će im zapljeniti e, vlada, ali to nije, to nije afrička zemlja, već zemlja Grčka, članica Europske unije. Nažalost ima puno zajedničkih točaka sa zemljama kojima želimo pomoći večeras. Ti stotine tisuća Grka su otišli, tu ima jako mladih ljudi do 40 znanstvenika, drugih koji su očajni jer ne mogu u svojoj zemlji Grčkoj naći posla. Dakle, migracija iz Afrike u Europu je veliki problem. Mi smo toga svjesni jer borimo se i sami protiv toga. E, Europska komisija se bori protiv nas tako što nas prinuđuje da primimo e, u svoju zemlju pod mjerama Dublin 2 e, imigrante. Dakle, apsurdno je financirati takav program jer e, ne rješavamo interno problem migracije. Ovi tokovi migracije pokazuju da zemlje na bogatom moćnom sjeveru tjeraju zemlje juga da postaju sve siromašniji a i crpe najbolje od njih. Hvala. Hvala. Gospodin Lenars ima riječ na minutu i pol. Hvala. Jer ovakav strukturni pristup imigracije je nešto što je svima jasno. Ovo što smo upravo izglasali u našoj rezoluciji znači veće integracije vanjske politike unutar Europske unije. Mislim da u ovom slučaju dobro da povjerenik gleda i izvan e, granica Europe i suradnje s trećim zemljama. Kada se radi o e, kartumskom procesu i ako gledamo koje zemlje sudjeluju u tom procesu, između Tunisa i Egipta nalazi se Libija koja ne sudjeluje u Deklaracije iz Rima niti u procesu iz Rabata, a Libija je jedan od glavnih uzročnika, odnosno zemalja iz koje ljudi kreću da bi prešli Mediteran. Kako voditi takve politike, a da se pritome ne uzima u obzir ono što se događa u Libiji i što napraviti to u okviru kartonskog procesa? Hvala. Predsjedniče, dame i gospodo, svake godine imamo e, sukobe, kršenje ljudskih prava, prirodne nesreće koji prinuđuju milijune ljudi da bježe iz svojih domova na rogu Afrike i da se upuštaju na e, teško i opasno putovanje preko nekoliko zemalja i da pređu preko zemlje da dođu do Europe. Tijekom svog putovanja njihove nade za bolju budućnost često uništavaju zloporabe organiziranih kriminalaca, koji im ne daju ni hranu ni vodu i ne pružaju sigurno uvjete putovanja. A jednom kad dođu u Europu, onda ih se često dočekuje rasizmom, eksploatiranjem i ekskluzijom. No, ako mi ujedinjemo svoje napore i naše politike mogu promijeniti sudbine milijuna ljudi, naše odluke poboljšat će e, dobro e, e, život tih milijuna ljudi, ali prvenstvo moramo i korijene migracije riješiti. Ako podržimo vlade, građansko društvo, u e, zemljama u razvoju i pomognemo im da uspostave dobru upravu, dobro upravljanje i stvore dobro e, prosperitetno društvo, onda će migracija postati stvar slobodnog izbora. Kao drugo, korist od dobro zaštićenih migranata, oni su ti koji daju veliki poticaj e, i u zemljama iz kojih su i u zemlje u koje, u koje idu. Stvaranje novih radnih mjesta vani može navesti mlade da daju svoj doprinos gospodarskom razvoju. No, ako mi svi možemo shvatiti da postoji međusobna povezanost između migracije i siromaštva, onda migracija više neće biti problem, već dio rješanja, rješenja. Na sreću došlo je do tog povezivanja na zaključcima vijeća koje je usvojeno prošlog petka i ovo je bio važan prvi korak i e, veselim se da čujemo kako će Europska komisija e, provesti te zaključke. Najviše hvala. karton. Gospodin Karver gospođa Spinelli vam upuću play karton. Ako pristajete, gospođa Spinelli će prva postaviti pitanje. E, dragi kolega, evo tu sam. Kolega, slažem se s tim da se treba pozabaviti korijenom problema. Međutim, Pitam vas, kada vi kažete da treba podržati i pomoći vlade zemalja iz kojih ti e, migranti dolaze i da je to uzrok problema te zemlje, znate li vi da zemlje iz kojih ti ljudi bježe zbog gladi i, e, i ratova, jel vi znate zašto oni bježe? E, zato što ako ne pobjegnu će, ostati, će završiti u zatvoru, a ne zato što e, e, bježe iz nekih drugih razloga. Da, ja vrlo dobro znam u kojim državama je riječ. Kao što znate, postoje programi Europske unije za neke od tih zemalja i svi ti programi bi trebali doći pod neke zahtjeve s naše strane tim vladama da E, se pridržavaju nekih pravila kao što su poštivanje ljudskih prava, demokracije i e, da uvedu ako je moguće tržno, gospodarstvo i tako dalje. Moramo pomoći tim zemljama da svojim građanima daju razloga da ostanu u svojoj zemlji. Hvala lijepa. Riječ ima gospodin Karvar. Hvala gospodine predsjedatelju. Hvala što ste primili moju plavu karticu. Da li dijelite moju strast za e, neovisnu državu Somaliland da bude priznata kao nezavisna? E, to naravno Južni Sudan je najmlađa zemlja koju su e, priznali Ujedinjeni narodi, ali da li vi dijelite e, moju želju da i Somaliland bude priznat kao neovisna država? Izvolite. Ovo nije tema ove sadašnje rasprave. Kao što znate, sve zemlje u ovom trenutku podupiru državu Somaliju. Država Somalija je međunarodno priznata i upozoravam ponovo, ovo vaše pitanje ne odnosi se na temu o kojoj razgovaramo pod ovom točkom dnevnog reda. Hvala lijepa. Riječ ima gospođa Marijel Desarne. Na minutu i pol. Hvala predsjedniče. Mislim da nam je stvarno potrebno napredati glede ovih pitanja u Europi, da nam je stvarno potrebna jedna stvarna zajednička migracijska politika u Europi, a tome nije tako danas jer je migracija pitanje nacionalne nadležnosti i vidimo probleme kakvi postoje. Prava migracijska politika ne može biti stvorena bez stvarnog partnerstva sa državama Afričkog kontinenta. Ja čujem što, što, što kažu kolege i kakvi su kontakti e, s nekim državama. Možda bilo bolje imati stvoriti kontakt sa s oporbom, sa e, e, nevladnim sektorom i drugima ali moramo imati pravi dijalog s njima i znamo o čemu se tu treba razgovarati, o ljudskim pravima, neću se vraćati na to pitanje, to je ključnog značaja. Moramo djelovati za gospodarski razvoj, u smjeru gospodarskog razvoja i to na strukturiran način. Dakle, trebamo prestati slati tamo proizvode koje subvencionira Europska unija, koji su koji predstavljaju konkurenciju u njihovom e, tržištu i proizvodima. Dakle, to, to nije adekvatno. I isto tako u Europi moramo zajedno s Afrikom e, e, biti spremni da se borimo protiv sve, svih vidova trgovine ljud, ljudskim bićima i moramo reformirati naš, e, naš sustav e, prava azila, jer nije normalno da neko ko je ugnjetavan na licu mjesta svoje zemlji da mora doći do nas da traži azila, a zašto to ne bi bilo moguće napraviti iz jednog e, veleposlanstva iz, u, u, u zemlji u kojoj dolazi. Dakle, moramo napraviti kvote za imigraciju i regulirati naše pravo na azil i bolje nadgledati granice. Hvala. Merci beaucoup, madame députée. Najpša hvala zastupnice. Hvala lijepa. Riječ sada ima gospođa Barbara Spinelli na jednu minutu. Govorit ću ime velikog broja udruga koje se protive kartumskom procesu i eksternalizaciju kontrole granica, jer je to e, zapravo protivno evropskim zakonima a e, naročito e, su protiv sporazuma sa Eritrejom koja je diktatura iz koje dolazi velik broj e, i prognanika u Italiju. I izvoz migranata i koncentracijski logori u Eritreji i Sudanu uzrokovat će velike katastrofe. Proces iz Kartuma opisuje talijansko predsjedništvo kao povijesni kvalitativni skok u eh, sporazum sa zemljama tranzita kako bi se spriječio izlaz iz određenih zemalja i kako se ne bi više davalo pravo na azil. U nekim zemljama se to više ne daje čak niti na najrestriktivnijim eh, elementima iz Ženevske konvencije. Hvala. Hvala. Sada riječ e, ima gospođa Laura Ferrara na dvije minute. Hvala. U procesu iz Kartuma vidi se puno hipokrizije, teškog sporazuma koji se zasniva na vrlo krhim nogama. Želi se spriječiti migracijske tokove s istoka Afrike i to sve pod e, krinkom zaštite ljudskih prava. Želi se zaustaviti eh, trgovinu ljudima i kriminalne mreže. S druge strane se sklapaju dogovore sa kriminalnim režimima, s diktaturama i to je razlog zašto ljudi odlaze iz svojih zemalja. Pogledajte Eritreju ili pak Sudan. U Sudanu već desetljećima se čine mnoge zločini i krše ljudska prava. I Somalija nije baš idealna kada se radi o ljudskim pravima. Eritreja i Libija nisu nikada ratificirale Ženevsku konvenciju iz 1951. godine o statusu izbjeglica. Iako se želi raditi na suradnji i zaštiti e, samih imigranata. Livija je jedan od zemalja gdje ima na tisuće imigranata koji pokušavaju doći u Europu. Nije čak niti došla na sastanak u Rimu 28. studenog. Dakle, proces Kartuma želi da se izvan Europe naprave prihvatni centri treba se ovdje čini se naći sporazume na to kako da emigranti ne dođu u Europu. To nas podsjeća na sporazum između Gaddafija i Berlusconija. U Libiji postoje veliki problemi i na kraju će se napraviti tu prihvatni centri u kojima se neće moći štititi ljudska prava samih emigranata. Trebamo dakle paziti da se izmjeni europsko pravo na azil i da se istovremeno zaštite najranjiviji među njima kao što su maloljetnici. Zastupnik Frank Engel ima riječ. Za početak sam htio reći gospođi Spinelli ako ona govori o svima onima koji bježe iz roba roga Afrike i katastrofalne situacije tamo. U zemlji kao što je Somalija nema tako puno katastrofa. Ti ljudi ne bježe strahovitu državu, bježe od toga što tamo država niti ne postoje. A mi se pravimo kao da tamo postoji država. Somalija više jednostavno ne postoji. I tu mogu reći nešto što se vjerojatno svidjeti mom kolegi Carveru. Moramo nešto napraviti za Somaliland i mislim to vrlo skoro, jer to je vjerojatno jedine teritorij u cijeloj regiji koji je demokratski uspostavljen. E, to je e, teritorij gdje bi možda mogao predstavljati utočište za mnoge ljude tamo. I to je možda bilo najbliže mjesto gdje bi mogli naći utočište a za kraj još mogu reći povjereniku, preuzeli smo ime ovog procesa iz jedne od inicijativa Afričke unije. Kako bismo imali koherentne politike, a stalno o tome govorimo, morali bismo zaista pokušati i nastaviti s inicijativama same Afričke unije kako bi se spriječili fenomeni koje mi želimo spriječiti. Pa čak i ako se moramo obraćati diktaturama i s njima surađivati. To možda nije najljepša stvar koju možemo napraviti, ali ponekad je jednostavno to ono što se mora napraviti kako bi se ostvario cilj. Hvala. Hvala lijepa. Gospođa Gomeš na minutu i pol. Ne možemo očekivati od tih brutalnih diktatura da E, da će ostati na vlasti tako što će nastaviti e, e, ugnjetavati svoje narode tako što će sklapati sporazume s nama. Kontaktiranje suradnjom sa vladama u Sudanu, Eritreji koje ugnjetavaju svoje vlastite građane, te vlade proizvode izbjeglice jer tisuće njihovih građana bježe od siromaštva i bijede. Ako je Europska unija ozbiljna kad je riječ o e, rješavanju pitanja izbjeglica iz roga Afrike, onda treba pomoći tim ljudima da se oslobodi od tih diktatura, a ne davati tim diktaturama novac. Kartumski proces je osuđen na neuspjeh i neće pomoći idejama e, koje bi trebao promicati. To će biti još veći promašaj nego e, onaj koji je nego ono što je bio pokušao pukovnik Gaddafi e, moramo se pozabaviti situacijom u Libiji jer je Libija tranzitna zemlja za izbjeglice koje e, bježe od ugnjetavanja u zemljama roga Afrike. Hvala lijepa. Sljedeća govornica je Iza Skun Bilbao Barandika. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Europske e, tvrtke koje e, žele podupirati kartumski proces morali bi priznati da je to sveopći problem. Nadam se da će e, sastanak e, u studenom u Rimu pomoći visokoj predstavnici Mogherini E, sudjelovao veliki broj zemalja i afričkih zemalja i postignut je sporazum o suradnji e, koji je vrlo važan. To je jedini na način na koji možemo e, riješiti tragičnu situaciju na sredozemlju. U ovom domu nam je gospodin Mugebe objasnio da ljudi bježe iz svojih zemalja vrlo često zato što bježe od tirana sa kojima mi pregovaramo. tu se radi o pravim tiranima trebamo se sramiti fotografija nekih od naših vođa sa onima koji su priznati tirani E, moramo prestati surađivati i imati poslove sa onima koji su krivi za te tokove izbjeglica. Hvala lijepa. Što ste ublažili ono što je Roosevelt rekao, a sada riječ ima gospođa Björk na jednu minutu. Hvala lijepa. Da, Evropska unija je sagradila tvrđavu od Europe, a sada ćemo sagraditi i jarak oko tog, oko te utvrde. E, to što će se sada za ovo trošiti novac je skandalozno. E, e, moramo razmišljati o početnoj točki, a to je nešto sasvim drugo, a moramo povećati vjerojatnost tih ljudi e, da prežive tih ljudi koji moraju bježati. Slušala sam gospodina Engela, ako stvari krenu tim tokom, onda ćemo morati e, donijeti još daljnje odluke. Možda želimo slobnu trgovinu i suradnju sa tim diktaturama ne došlo je vrijeme da učinimo prave stvari kad je riječ o e, rješavanju problema iz Zastupnica Petir ima riječ forty tisua imigranata ukljuujui i izbjeglice te traitelje azila stiglo je u europu u. two thousand and thirteen godini a prema podacima meunarodne organizacije za migracije vie od three tisuće imigranata izgubilo je ivote na sredozemnom moru tijekom ove godine. time je naalost. two thousand and fourteen godina postala najpogubnija za sredozemlje gdje je upravo najvie ljudi izgubilo ivote pred vratima europske unije većina imigranata izgubili su živote utapanjem gušenjem od gladi i smrzavanjem a bili su upravo iz afrike te sa bliskog istoka. kartumski proces treba pozdraviti jer je njegov cilj uspostava dijaloga i učinkovita suradnja europskih i afričkih zemalja kako bi se suzbilo krijumčarenje eh, i trgovina imigrantima što je u gotovo eighty slučajeva uzrok ovih putovanja. no nije dovoljno samo osnivati koalicije uspostavljati financijske fondove e, jer na taj način čini se kao da političari e, misle da će novcem oprati nečistu savjest jer nisu na vrijeme odradili ono što su trebali. podsjetila bih da je svačije ljudsko dostojanstvo jednako važno o čemu je govorio i papa franjo prije tri tjedna ovdje u europskom parlamentu pozivajući da se ujedine odgovori po pitanju migracija jer ne možemo dopustiti da mediteranska obala postane veliko groblje papa je rekao da će europa biti u stanju suočiti se s problemima vezanim uz imigraciju samo ako je sposobna jasno utvrditi svoj kulturni identitet i donositi adekvatne zakone kako bi zaštitila prava europskih građana i kako bi se osiguralo prihvaćanje imigranata. stoga drage kolegice i kolege moramo poduzeti akcije protiv uzroka a ne samo učinaka. hvala lijepo. A sada na minutu i po e, zastupnica Gospodine predsjedniče, ovaj veliki tok, migracijski tok pri kojem se nalazi Europa zahtjeva različitu multuralnu suradnju s mnogim zemljama iz kojih emigranti dolaze i trebalo bi uspostaviti tijekovi koji će biti e, dugoročni i održivi. Nitko ne može sam e, djelovati. Potrebno je uspostaviti dijalog među državama i imati zajedničke resurse. Iznad svega trebamo se zasnivati na političkoj volji i moramo izvući na tisuće imigranata iz ruku onih koji trguju smrću. E, Uspjećemo u tome tek ako budemo zaista tražili da se poštuju ljudska prava i to snažno u onim zemljama iz kojih ti ljudi dolaze. Iz tih razloga zaista moram izraziti rezerve prema posljednjem zaključka iz procesa iz Kartuma. Mogućnost da se stvore izbjeglički logori e, kojeg će se ljudi možda biti zadržani, to se mora precizirati. Dakle, treba se uvijek provjeravati poštuju li se ljudska prava i treba se zaista tražiti da se pristupi svim međunarodnim konvencijama. Kakav će tu biti uloga Europskog parlamenta? Sjećamo se situacije sporazuma između Libije i Italije i nitko ne bi smio prihvatiti slično kršenje ljudskih prava. Znamo mi svi kako se definirao Gaddafijev režim. Hvala. Hvala vama. Gospodin Juan Fernando Lopez Aguilar. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju, gospodine povjereniče. Kartumski proces doista eh, je potreban eh, u Lampeduzi eh, i u općenito u sredozemlju bilo je oko 4000 žrtava E, brojne su zemlje e, tranzitne zemlje za te izbjeglice ciljevi e, ciljeve valja podržati čak i na rogu Afrike ali ne smijemo zaboraviti da kad govorimo o Eritreji, Somaliji i drugim zemljama roga Afrike da su to propale države gdje nema e, javne uprave, nema garancije poštivanja ljudskih prava. Dakle svi naši napori da e, surađujemo sa tim vladama mogu dovesti samo do toga da Europa izgubi e, svoj ugled, odnosno e, to znači suradnju s onima koji ne poštuju ljudska prava. Svaki pojedini euro koji investiramo kako bismo ispravili te nepravde također znači korak napred. moraju se zaštititi ljudska prava oni koji su najranjiviji žene djeca su u rukama trgovcima trgovaca ljudima o tome smo već mnogo puta govorili u ovom parlamentu hvala, Davo na minutu i pol predsjedniče povredniče uvaženi kolege Globalna i koherentna europska politika koja se tiče migracije zahtijeva konstantan dijalog sa zemljama porijekla i tranzita migranata. Proces, kartonski proces sudjeluje u tom naporu. Zemlje potpisnice stavljaju na vrh prioriteta ovo pitanje napadajući se trgovcima i razlozima migracije. No pazimo da od te ambicije i želje ne napravimo pretek za nove barijere za ispriječavanje migracije. Svaki migrant, svaka osoba može napustiti svoju zemlju i tražiti drugdje bolji život. Jamčiti, moramo jamčiti sigurne puteve za e, tražitelje azila i ljude koji žele izaći iz svojih zemalja i to je najbolji način da prestanemo sa pomorom e, u sredozemlju. Dijalog iz kartuma ne smije biti mrtvo slovo na papiru. Kako bi imao pravu dodanu vrijednost, ovaj proces se ne smije ograničiti na izraz dobre volje bez ikakvog slijeda. On će imati smisla samo ako bude popraćen konkretnim mjerama u smislu poštovanja temeljnih prava i zaštite zlanata. No, ipak ovo treba biti sve urađeno, ovo, ovo se radi na dobrovoljnoj osnovi, bez ikakvih obvezujućih eh, E, mjera. Dakle, možemo očekivati onda ikakvih e, pozitivnih dodanih vrijednosti. Dakle, kako ćemo biti sigurni da će se poštovati prava migranata i njihova temeljna prava. Hvala. Hvala zastupnice. Sada prelazimo na postupak spontanog javljanja za riječ. Dvije osobe su se javile. Prvi gospodin Marija Sisijara. Gospodine povjereniče, ako želimo ograničiti e, broj imigranata iz ruka Afrike, onda moramo pogledati razloge zašto oni odlaze. Ljudi moraju napuštati tu regiju, a glavni razlog zašto to čine je kako bi pobjegli od diktatorskih režima koji su na vlasti e, u tim zemljama moramo tamo ponovo uspostaviti demokraciju moramo osigurati poštivanje ljudskih prava kao drugo mora se postići mir u toj regiji jer ako imamo situaciju rata u različitim područjima, to naravno stvara probleme i potiče ljude da bježe kako bi spasili svoje živote. Također moramo dati ekonomsku pomoć od strane Europske unije ako želimo da se te regije razvijaju. Moramo onemogućiti one koji se bave trgovinom ljudima. Moramo e, pogledati odredbe Dublina 3 i također moramo imati jedan sveobuhvatni pristup pitanju azila i migracijske politike. Hvala lijepa. A sada riječ ima gospodin Dambaskis. Uvaženi predsjedniče, predstavnici komisije i vijeća, ja ću se nadovezati na ovo što je rekao kolega Marijas i reći što slijedi. U dvorani sam dosta čuo kako je migracija nešto korisno i kako je treba poticati i pomoći. No, budimo iskreni i pošteni. Za nas, susjedne države, Bugarsku, Grčku, Španjolsku, Italiju, migracija je puno više problem nego rješenje. I te države malo po malo postaju neka vrsta logora za izbjeglice, to su teritoriji u kojima se ljudi, e, pregršt ljudi ima, ne mogu naći posao, njihove kulturne druge razlike su pregoleme i ne mogu se uključiti u funkcioniranje društva. Kada se radi, to je ogroman problem za nas. Kada se radi o imigraciji, treba vidjeti koji su razlozi. Treba te razloge naći u njihovim zemljama porijekla i postavlja se pitanje tko je iza tih diktatura, tko uništava zemlje, tko je uništio Libiju, Egipat, sve te zemlje, Somaliju i tko je uzrok svih tih e, procesa, kako naći rješenje, ne pretvoriti Europu u veliki izbjeglički logor, jer e, europsko, e, afričko stanovništvo je, ima više od milijardu ljudi. Gospodine proszę, e, Merci, monsieur Riječ ima povjerenik Avramopoulos. Dame i gospodo zastupnici, mislim e, da trebamo imati dobar i ravnomjeran sporazum s zemljama Istoka Afrike. Nije uopće pitanje trebamo li mi s tim zemljama surađivati, već na koji način to možemo činiti kako bismo izbjegli da imigranti budu žrtve e, trgovaca i za e, umiru u moru. Proces iz kartoma je dio jedne globalne strategije. Dijelim e, vašu zabrinutost vezano sa nekim ciljevima te inicijative. Ipak, želim vam pojasniti Naša politika ne legalizira ovdje režime iz regije. Naš cilj je da zemlje se angažiraju i da one postanu odgovorne kako bi se spasili ljudski životi i kako bi se borilo protiv onih koji trguju ljudima. Uvjeravam vas da ćemo mi taj proces pratiti i da ćemo tražiti da se drže angažmana. S druge strane, trebamo osnažiti kako unutrašnje, tako i vanjske politike Europske unije, kako bismo nas se na koherentan način mogli nositi s migracijskim pritiskom pred kojim se nalazimo. To je jedan od naših prioriteta. Ja sam to rekao u programu Europske unije o migraciji, koji je iznaznačen u programu rada komisije za 2015. godinu. Osim toga, moramo dati sigurnije zaštitu zemljama, osobama za koje je to potrebno. Europska komisija sada istražuje sve mogućnosti, među inima mogućnost da imamo zajednički pristup za izdavanje viza koje će biti vize za EU uniju i to za osobe koje zatraže azil. Za sada e, e, e, mislimo da komisija podržava solidarnost u emigracijskoj politici kako bi se spasili životi. A broj zemalja koje su države članice ove godine ponudili u smislu je za mi je drago što se ove godine povećao. Mi moramo ljudima pružiti zaštitu i tu Europska unija podržava afričke zemlje kako bi te zemlje prihvatile izbjeglice u boljim okolnostima. Kao što sam malo prije rekao, vrlo ćemo budno pratiti primjenu tog procesa. Hvala. Ah, hvala lijepa, povjereniče što ste došli na ovaj sastanak i na vaše izjavi. A sada se obraćam vijeću. Gospodin Dela Vedova ima riječ. Hvala. Hvala predsjedniče i hvala svim zastupnicima koji su se javili za riječ. Zastupnicima koji su imali mogućnost da kažu svoje mišljenje i izraze zabrinutost o primjeni kartumskog procesa. Talijansko predsjedništvo vam je zahvalno na tim komentarima. Pozabavio bi se ovdje temom o kojoj su mnogi među vama govorili, a to je pitanje ljudskih prava. Kartumski proces ima za namjeru da se stvori tehnička suradnja sa zemljima roga Afrike, odnosno istoka Afrike. Povjerenik je to rekao. To ni u kom slučaju nije niti želi biti potvrda tih političkih režima. Radi se o tehničkoj suradnji koja se usmjerila na dva cilja, borba protiv e, e, krijumčarenja trgovine ljudima i ljudska prava. Jasno je da moramo učiniti sve što možemo kako bismo život migranata spasili koji ulaze u velike rizike kako bi prešli Mediteran. Osim toga, mi bismo morali učiniti sve da bismo uhitili one koji trguju ljudima. To su mreže kriminalaca. To je dakle naš cilj. Kako bismo e, stvorili ovakvu suradnju koja bi se mogla proširiti i na druge sektore i to u skladu i s drugim pristupima e, migracije i mobilnosti, Evropska unija koherentno će djelovati i poštovati sva prava migranata to je u središtu svih politika Europske unije kada se radi o migracijama. Europska unija i njezine države članice nisu do sada bili u mogućnosti imati dijalog sa nekim zemljama, a mogu to u ovim okvirima i to bi moglo imati pozitivan učinak na te zemlje kako bismo se tamo poštivali ljudska prava. Još moramo naglasiti da se stalno u deklaraciji i vrlo jasno govori o tome da treba primjenjivati načela međunarodne zaštite. Govori se o tome da e, izbjeglicama i onima koji traže azil treba pružiti zaštitu. Naglašava se da zaštita mora biti učinkovita za izbjeglice i tražitelje azila i da treba omogućiti da oni mogu uložiti azil u skladu s međunarodnim pravom. Mnogi od vas izrazili su zabrinutost. Predsjedništvo e, se na njih ne oglušuje, međutim ponavljam vam koji je naš cilj i e, ponavljam da u okviru tog cilja zaštita ljudskih prava ključna. Predsjedništvo smatra da se radi o vrijednoj inicijativi koju treba podržati. Ako se to napravi, morat će se naravno u potpunosti podstovati načeli iz Rimske deklaracije. Kako bi ovaj postupak bio uspješan i kako ne bi došlo do rizika o kojima ste govorili, Bitno je da Europska unija u tome aktivno sudjeluje kao i njezine države članice. Dopustite mi da kažem da u tom procesu ovaj parlament treba igrati važnu ulogu. Vi ćete naravno biti stalno obavještavani o tome kako se taj proces razvija. Hvala na pozornosti. Hvala vama, gospodine ministre na vašoj izjavi i na to što ste večeras bili s nama.